Land, pregled stanja u području pravosuđa u Europskoj uniji za 2017. godinu. Dajem riječ izvjestiteljici, izvolite, imate četiri minute. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, htjela bih zahvaliti izvjetiteljima u Sijeni na ovom na ovoj izvrsnoj suradnji odgovor Europske komisije na e, pregled stanja u području pravosuđa u Europskoj uniji za 2017. godinu. Dakle, na taj način mi svakih pet godina pokušavamo e, vidjeti kakva je usklađenost pravnih sustava i pružanja pravne pomoći u Europskoj uniji. Kada govorimo o izvješću za 2017. godinu, obuhvaćeni su novi aspekti funkcioniranja pravosuđa, a to je kako korisnici mogu dobiti pristup e, pravosuđu i pristup e, samom procesu. Također je obuhvaćeno i trajanje kazanih postupaka, po pitanju e, pranja novca i to je ono što je zaista odlično, ali mislimo da je moguće uvesti još neka poboljšanja kako bi ta slika bila još e, realističnija. Mi podsjećamo u našem izvješću da je neovisno sudstvo i neovisno pravosuđe temelj demokracije koji može zajamčiti e, prava našim građanima, a jedno od tih prava je pravo na pravdu. Dakle, kada govorimo o političkom e, aspektu, ne smije postojati nikakva vrsta pritiska, također ne smije postojati ni gospodarski pritisak. Naglašavamo i važnost e, neovisnog sudstva kao javne institucije i naglašavamo nužnost jačanja same pozicije e, državnih odvjetništva. No postoji premalo podataka u nekim kategorijama i zato potičemo države članice da se malo više angažiraju kako bi dali na raspolaganje podatke koje ćemo moći uspoređivati. Također tražimo od Europske komisije da donese još novi kriterija kako bi se bolje procijenili pravosudni sustavi prema načelima e, vladavine prava Europske unije. Ovdje sada e, dolaze u pitanje sve odredbe iz e, Venecije. A osim toga, kako bismo imali bolji pristup pravosuđu, potrebno je osigurati e, bolje informiranje. To se tiče i situacije s migrantima. Njima moramo poboljšati pristup pravosuđu. U okviru ovih e, predstavljenih rezultata pokazalo je da se smanjio broj ženskih sudaca u državama članicama. Države članice trebaju usmjerene mjere kako bi e, unijeli i promjene na tom području. Također, pravda je ta koja se mora boriti za ravnopravnost, pravosuđe to koje se mora boriti za ravnopravnost spolova i to je iznimno bitno kako bismo zajančili u potpunosti neovisan i učinkovit sustav. Na primjer, moramo uvesti obrazovanje po pitanju e, stereotipa i pravila. E, za mene kao izvjestiteljicu bilo je iznimno bitno pratiti različite tipologije ovog postupka i zato mi je jako drago što mogu E, napomenuti komisiji da mo, bi se mogao uvesti još jedan novi pokazatelj kada govorimo o diskriminiranim e, skupinama. Mi želimo da Europska komisija za sljedeću godinu predvidi novi pokazatelj za nacionalne postupke kada je riječ o kolektivnim slučajevima, o kolektivnim postupcima. To je posebno važno kako bismo mogli zaštititi javno zdravlje i kako bismo mogli zaštititi potrošače na razini čitave Europske unije. Nedavni skandali su samo pokazali da pravo na odštetu te bolji pristup građana razrješavanju sporova navodi na to da moramo bolje proučiti sve postupke za e, buduće izvješće koje će se ticati 2018. godine. Zahvaljujem svima na odličnoj suradnji i pozivamo komisiju da uvrsti naše preporuke u svoje izvješće. Zahvaljujem e, kolegi. Kolegici, e, dobio sam dva zahtjeva u slobodnom javljanju za riječ. Notis Marijas, izvolite, vi ste prvi, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Neovisnost pravosuđa u Europskoj uniji, u državama članicama je naravno od temeljne važnosti, ali prvenstveno u Grčkoj neovisnost sudstva je dovedena u pitanje. U memorandumu postoji odredba koja kaže da ako se mora donijeti presuda koja će e, znači e, ukinuti neke financijske mjere koje su propisane memorandumom, onda u tom slučaju vlada mora usvojiti nove pravile nove propise koji će imati isti učinak. Na taj način trojka kroz memorandum nameće da se neka sudska odluka koju je donijelo grčko sudstvo, grčko pravosuđe, da ona bude povučena. Dakle, e, naše državno sudsko vijeće u Grčkoj e, je pokazalo e, kako je upravo takvim potezom trojke uzdrman, uzdrmano, uzdrman, kako su uzdrmani temelji grčkog pravosuđa. Na taj način se samo postiše negativan učinak i ugrožava se neovisnost sudstva nekih država članica Europskoj uniji. Zahvaljujem. A sada da dajem e, dajem riječ potpredsjednici Altala. Izvolite. Hautala. Hvala. Želim zahvaliti izvjestiteljici na sjajnom izvješću i na suradnji tijekom pripreme tu smo i e, tražili da komisija sljedeće godine doda i mehanizam kolektivne pravne zaštite jer je to alat koji pomaže pri zaštiti e, potrošača. Drago mi je što se komisija slaže jer je objavila zakonodavni prijedlog o tom pitanju dok smo mi radili na izvješću. Međutim, zakonodavni prijedlog komisije o kolektivnoj pravnoj zaštiti E, ne čini naš poziv suvišnim jer taj mehanizam može omogućiti učinkovito rješavanje sporova i ukloniti nepotrebne prepreke pravosuđu u prekograničnim predmetima. Komisija također treba vidjeti kako se kolektivna pravna zaštita može koristiti u slučajevima kršenja ljudskih prava u trećim zemljama izvan granica Europe. Zbog tehničkih poteškoća ili slabo razvijenog zakonodavstva često ne postoji postoje učinkoviti e, načini, odnosno pravni lijekovi i pristup pravosuđu. Zahvaljujem. A sada se zastupnik Kosas Madrides javio za riječ kao posljednji. Izvolite. Zahvaljujem još jednom predsjedatelju. I ja čestitam izvjestiteljici i sjeteljima u Sjeni na poslu koju su odradili. Ali imam dvije vrlo jasne sugestije. Prva se tiče činjenice da Nažalost, e, ne postoji usklađenost kada je riječ o primjeni zakonodavstva, europskog zakonodavstva na razini država članica ne postoji niti usklađenost po pitanju smjernica e, Suda Evropske unije. Evo, ja sada govorim o e, presudama koje se tiču bankarskog sektora, a to je jedno od ogromnih pitanja koje moramo razmotriti nehomogenost u primjeni te presude zapravo negativno utječe na samo pojmanje pravde i pravosuđa za sve, ali također ima i negativan učinak po pitanju nelojalna konkurencije. Ja smatram da bismo trebali u ovo izvješće uvrstiti jedan prijedlog da na sjevernom okupiranom dijelu Cipra koji je integrirani dio, integralni dio Europske unije, da se u tom dijelu e, ne primjenjuje vladavina prava, ne primjenjuje demokracija jer to turske, turska vojska sprečava. Zahvaljujem i dajem riječ e, povjerenici Bulc, riječ izvolite. President, respectful members of Predsjedniče, cijenjeni zastupnici, želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Guteland i parlamentu na ovom dosijeu. Dijelimo isti interes da se ojača neovisnost i učinkovitost pravosudnih sustava u našim državama članicama. To je nužno za gospodarski razvoj, društveni mir i sigurnu Europu. Pregled stanja je danas komisija usvojila, dakle pregled stanja e, za 2017. i drago mi je što vaše izvješće također navodi brojne elemente. Važno je zapamtiti da je pregled stanja jedan alat koji se konstantno poboljšava, a vaše preporuke bit će uzete u obzir i u budućnosti. Vaše izvješće poziva na proširenje ovog pregleda stanja i pregled stanja za 2018. je obuhvatio i pranje novca te sada pokazuje duljinu sudskih postupaka u predmetima pranja novca za sve države članice. U gotovo pola država članica postupci na prve, prvog stupnja traju oko godinu dana, a u prosjeku u nekim državama članicama traju i čak do dvije godine. Također ste spomenuli i status državnih tužitelja i njihovu neovisnost. Pregled stanja za 2018. pokazuje po prvi puta kakvo je stanje sa tužiteljstvom i njihovom strukturom i organizacijom u državama članicama. Naš pregled stanja se nadovezuje na analizu i europskog semestra. Što se tiče pravosudne neovisnosti, procjenjujemo učinkovitost pravnih okvira država članica i zaštitnih mjera u bliskoj suradnji sa pravosudnim mrežama. Razvili smo alat za mjerenje percipirane pravosudne neovisnosti među poduzećima i javnošću. Također se u potpunosti slažemo sa parlamentom da treba koristiti informatičke alate a to je odraženo i u našem pregledu stanja. Dakle, inzistiramo da se koriste informatički alati kada je riječ o pravosudnom sustavu, jer i to su pokazatelji koji nam govore o specifičnim korisnicima pravosudnog sustava. Primjerice imamo djecu e, i osobe sa oštećenjem vida, kako se njih uzima u obzir pogotovo kada je riječ o osposobljavanju e, osoblja. Što se tiče osposobljavanja, komisija evaluira strategiju za 2018. a to uključuje i javne konzultacije. Važno je podsjetiti na jedan od ključnih izazova za razvoj informatičkih alata, kao što je pregled stanja, a upravo je važan alat i prikupljanje podatka. Hvala parlamentu što je pozvao države članice da surađuju s komisijom. Kada razmišljamo o pregledu stanja i novim područjima, važno je uzeti u obzir mogućnost prikupljanja relevantnih podataka koji se temelje na jasnim pokazateljima u skladu sa europskim standardima. Cijenjeni zastupnici, vaše rješenje je stiglo u trenutku kada je na e, listi prioriteta i vladavina prava. Uvjerena sam da će uz vašu podršku pregled stanja u području pravosuđa evaluirati, evaluirati i dalje kako bi doprinio kvaliteti neovisnosti i učinkovitosti pravosudnih sustava, što je ključno za poštovanje vladavine prava. Hvala vam. Zahvaljujem. Zaključili smo raspravu, a glasovanje imamo sutra. E, ista stvar je